imati postupak spontanog javljanja za riječ, niti će postojati mogućnost korištenja plave karte. Prvo bih e, želio pozdraviti komisiju. E, koliko vidim, s iznimkom gospodina Oettingera, komisija je ovdje prisutna u punom broju, što je primjereno okolnostima. E, Obrazloženje prijedloga ove točke će e, gospodin Cani. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Proteklih dana čitao sam komentare i to mnogih kolega. Shvatio sam da su svi iritirani zbog ove situacije koja se tiče novoizabranog predsjednika Junkera očekujem potpunu podršku ovom prijedlogu. Ali znam da će situacija biti drugačija zato što je ovaj dom pokazao tijekom godina veliku europsku hipokriziju. Omogućite mi sada da krenem od kolege iz kluba GUE koji nisu možda primijetili da smo nedavno proslavili 25 godina pada Berlinskog zida i da bi možda bilo vrijeme da počnu surađivati sa onima za koje smatraju da su oni možda superiorniji mi ne očekujemo da ćemo naučiti demokraciju od drugih jer mi smo vidjeli ovih mjeseci što ovdje znači demokracija. To za, za nas ima potpuno drugo e, e, značenje. Došao je trenutak da odaberemo s koje ćemo strane biti. Hoćemo li biti sa Europskom koalicijom ili ćete biti na našoj strani? Moramo odlučiti. Ne možemo i dalje e, stajati na dvijema stranama nakon europskih izbora liberali su sada u funkciji socijalista i pučana, ali oni imaju europističku tradiciju. Ja očekujem da će oni imati svoj ponos, jer Juncker je pokazao da predstavlja suštvo suprotnost u odnosu na europske ideale. Ali što se tiče socijalista i gospodina Pitele, moram reći da je on proteklih dana rekao da očekuje objašnjenje od gospodina Junkera ili će izglasati nepovjerenje. Pitam vas, jeste li zadovoljni odgovorima gospodina Junkera Mislite li da će on održati svoje obećanja, a on je do sada uvijek postupao suprotno? Gospodin Pintela, vi ste se pitali je li Juncker na strani građana ili na strani oni koji ne plaćaju poreze. Mi znamo na čijoj strani Juncker, to nije na, on nije na strani građana. On je bio premijer i na toj funkciji je oduzeo mnoge milijarde eura E, u korist multinacionalnih kompanija. Mislim da moramo braniti interes europskih građana i dostojanstvo Europe, a to sada radimo samo mi, oni koji vi nazivate euroskepticima. Vi branite samo interese prijatelja gospodina Junkera, interese multinacionalnih kompanija i jakih sila. Gospodine Junker, vi ste najgora slika ove Europe. Vi ste na čelu euroskupine, vi ste dali podršku svim lošim politikama Europske unije i vi ste e, pomagali Grčkoj, ali ste uzimali novac e, u korist velikih kompanija. Kad biste imali samo trunku dostojanstva, vi biste dali ostavku. Vi ne možete predstavljati europljane. S ovim prijedlogom možemo dati jak signal promjene koje Europa treba. Mi sada svima vama damo, dajemo mogućnost da pokažete kako ovaj parlament predstavlja jedinu instituciju koju su izravno izabrali građani. Ova institucija ne smije štititi interese velikih multinacionalnih kompanija. Hvala. Sada ima riječ kao prvo u ime komisije e, gospodin Juncker. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, kao prvo želio bih se ispričati zbog toga što nisam e, mogao biti na samom početku ove rasprave. To nije znak e, nepristojnosti nego e, pokazatelj problema u prometu i stoga se ispričavam. Što se tiče prijedloga za izglasavanje nepovjerenja, e, tu bih želio reći da ono što se dogodilo u Briselu na zadnjoj sjednici Europskog parlamenta E, kada sam e, nepozvan došao i iznio svoja stajališta. To je ono o čemu sam govorio 13. studenog u Briselu, a to je u skladu sa procjenom e, situacije i mojim stajalištem. Želio bih skrenuti pozornost svih uvaženih kolega koji su ovdje s nama da smatram da interakcija između e, raznorodnih nacionalnih odredbi dovodi do situacije koja zapravo može dovesti u e- izvanrednim situacijama e, do nedovoljnog oporezivanja država poduzeća, što je dakle situacija koja bi svakako trebala zbog moralnih i etičkih razloga biti izbjegnuta u budućnosti. Ne kažem da e, su Luksemburžani tu možda najneetičniji, budući zato što se slične mjere primjenjuju 22 države članice. Upravo stoga ja sam iznio prijedlog za promjenu poreznog ponašanja za vrijeme e, predizborne kampanje, kao i u svojem inauguracijskom govoru, kao i u listopadu kada je na snagu stupio novi saziv, e, saziv komisije, istaknuo sam da mislim da bi zapravo trebao stupiti na snagu e, sustav oporezivanja koji bi se temeljio na zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj E, osnovici, a isto tako u tom kontekstu važan je i porez na financijske transakcije koji među ostalim proizlazi iz osnažene suradnje država članica. E, među ostalim založio sam se za uspostavljanje automatske razmjene informacija vezano uz prethodno donošenje odluka o poreznim aranžmanima i vezano uz porezne informacije između država članica. E, vođe Njemačke, Španjolske, e, Francuske i ostalih su tijekom mojeg posjeta e, u Australiji usprkos protesta ukazali na činjenicu da zaključci G20 zapravo ne trebaju uključivati odredbu koja se, odnosno zaključak koji se odnosi na automatsku razmjenu informacija, to je e, međutim nešto u čemu su me svi europljani poduprli. i kako ih se ne bi optužilo da zapravo gaje neke ideje suprotne takvim idejama. Ja sam predložio svojim kolegama na Ekofinu da se uspostavi porezni odbor koji bi zapravo imao iste ovlasti kao i financijski i gospodarski odbor i koji bi omogućio da se provode zaključci e, radne skupine koja se bavi pitanjima oporezivanja sve to nažalost nije polučilo rezultate konzultirao sam se sa predsjedništvom talijanskim predsjedništvom koji će ponovno ECOFIN-u, eh, Europskom vijeću eh, predstaviti prijedlog eh, koji bi omogućio uspostavljanje tijela koji bi imao jednake ovlasti kao što je slučaj i sa financijskim i odborom koji se bavi ekonomskim pitanjima. To je nešto što bi imalo uporište u internim pravilima a što se tiče ove situacije, ja bih volio da mi se ukazala prilika da odgovorim na neka od ovih pitanja u, za to korisno vrijeme, konkretno kada sam se prilikom preuzimanja nove funkcije obraćao ovom uvaženom sazivu. Pitam se iskreno koji je stvarni smisao ove situacije ako svaki puta kada vaš e, dom to bude tražio budem trebao odgovoriti na vaša pitanja meni je to e, prihvatljivo ali s druge strane pitam se koja je svrha svega toga ja nisam prijatelj velikog kapitala rekao sam da e, je pokret pogodovanja multinacionalkama u Europskoj uniji zapravo bio dosta veliki, tada su ljudi digli glas protiv mene. Dodat ću samo jednu stvar. iako je ovdje na dnevnom redu prijedlog za izglasavanje do povjerenju komisiji, cijeloj komisiji imam osjećaj da sam ja jedini kojega se dovodi u pitanje. Čini mi se da E, kada parlament ne ukazuje e, povjerenje jednom članu da se ne traži od ostalih da odstupe dakle ako nemate povjerenja u mene pozovite mene na odgovornost ali to ne možete tražiti od ostalih povjerenika hvala lijepa gospodine juncker Sada otvaram raspravu. Za početak e, predsjednik kluba Pučana, gospodin Weber. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. O ovoj temi razgovarali smo opsežno na zadnjoj sjednici. Jean-Claude Juncker je iznio prijedloge što se tiče rješavanja poreznih pitanja u Europi. E, moje pitanje odnosi se na ravnopravnost. E, ne možemo dopustiti da multinacionalne tvrtke ne snose odgovarajuće porezno opterećenje. E, potrebno je pokrenuti odgovarajuće inicijative. To je učinio Jean-Claude Juncker i to su planovi komisije. Oni uživaju našu podršku E, i stoga će naš klub e, u četvrtak odbiti ovaj prijedlog. E, želio bih samo istaknuti da je ovdje prisutna cijela komisija, a to pokazuje odlučnost komisije koja želi odlučno raditi i imat će našu podršku u tome. Poštovane kolegice i kolege, Farage, Le Pen i ostali koji su potpisali ovaj prijedlog eh, vjerojatno će se veseliti što imaju trenutak pozornosti. Eh, međutim, eh, radi se o tome da svi imamo jednaka prava. Vaši prijedlozi ne uživaju veliku pozornost zato što su počesto destruktivni, a ne konstruktivni i iskreno govoreći, danas ono što mi pada na pamet je da je ovo zapravo e, idealni svijet za gospođu Le i gospodina Faraža. Govorimo o poreznim pitanjima. E, to nisu pitanja o kojima formalno mogu donositi odluku europski zastupnici ili komisija E, porezno pravo u rukama je država članica. One su te koje imaju suverena prava što se tiče poreznih propisa. I moje pitanje zašto ne uspijevamo e, riješiti te probleme? Ako je ovo idealni svijet gospođe Le Pen i gospodine Faraža, zašto vi ne uspijevate riješiti te probleme? Europa koja je vama u glavi kriva je za to što multinacionalne tvrtke danas ne plaćaju poreze i to zato što države članice nisu u stanju riješiti taj problem. Danas govorimo o e, klubu EFDD-a. Poštovane kolegice i kolege, e, želio bih nešto reći o tom klubu. Gospodin Cani, e, jedan od grilovih ljudi, pokrenuo je ovu inicijativu. On govorio o mi u Europi. Pitam se tko su to mi? Zapravo su to grilovi ljudi mi zapravo trebamo e, više e, solidarnosti što se tiče migracija. Farage to ne želi e, prihvatiti. Kada Rumunji i Bugari govore o tome da žele ista prava kao i svi oni iz starih država članica. Istodobno Le Pen kaže da ne želi solidarnost u Europi na ovom kontinentu. U vašem klubu ima puno kolega koji su ksenofobi i boje se drugih, boje se imigranata, boje se židova, imaju krive slike Europe. Poštovane kolegice i kolege, vi niste nova Europa, vi ste stara Europa. Poštovani gospodine predsjedniče, e, veselim se glasovanju u četvrtak. E, mi želimo da komisija odložno nastavi raditi i oni će imati većinsku podršku bez obzira na e, desne radikale i desne populiste koje e, ne želim podržati u ovom domu. Hvala. A sada u ime socijaldemokrata gospodin Pitela. Izvolite. Predsjedniče, mislim da je nerealno to da predstavljanje ovog prijedloga ne obuhvaća objašnjenje o razlozima, nego se sastoji zapravo o čitavog niza uvreda među zastupnicima. I oni imaju vlastitu glavu, mogu sami razmišljati i mogu sami odlučiti što će učiniti u vezi s izglasavanjem nepovjerenja u vezi sa konkretnim stvarima koje su se ovdje navele. Ja obično ne odgovaram na uvrede, jer stara poslovica kaže onaj koji pljuje protiv vjetra e, završit će loše. Ali postoji nešto što, na što treba odgovoriti. A to je optužba u odnosu na ovaj dom. Ovdje imamo mnoge kolege i kolegice koji se često ne slažu međusobno. Ali uvijek su branili dignitet i prestiž Europskog parlamenta. Europski parlament je jedina nadnacionalna institucija koju direktno biraju građani. Mi ovdje predstavljamo milijune građana. Međutim, izglasavanje nepovjerenja Gospođo, vi biste se trebali suzdržati od takvih, komentara. Takvi su komentari nepristojni. Ja nisam tako govorio kao vi kad je kolega izlagao svoje argumente. Vi ste nepristojna osoba. Dakle, izglasavanjem nepovjerenja danas Europski parlament mogao bi ući u povijest. Mislim da se nikad prije nije dogodilo da je izvršno tijelo samo 24 dana nakon preuzimanja e, funkcije dobio nepovjerenje. Što bi se dogodilo kad bismo kući poslali sve povjerenike? Investicijski plan od 300 milijardi koji će se najaviti za dva dana ne bi se proveo. I tako bismo izgubili posljednju šansu za Europu da stvori nova radna mjesta protiv krize. Došlo je do teških pregovora među državama članicama kako bi se e, izglasala komisija. Mjesecima je to trajalo dok nismo došli do novog kolegija a kad bismo sad izglasali nepovjerenje došlo bi do kolapsa našeg društva nezaposlenost bi se povećala, deflacija bi nas preplavila. Je li to ono što vi želite? Je li to status quo koje vi želite, nedostatak odgovora za koji se vi zalažete? Mi to nećemo. Poštovani predsjedniče, poštovani povjerenici, danas e, vi se trebate bojati izglasavanja nepovjerenja sa strane građana, jer samo u tom slučaju oni nas mogu poslati kući. Mi moramo krenuti i početi raditi na planu za ulaganja. Moramo se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Postoje multinacionalne tvrtke koje izbjegavaju plaćanje poreza uz pristanak mnogih vlada. Mi smo o tome govorili prije dva tjedna već je dano jamstvo da će se sve učiniti kako bi se e, harmonizirali naši porezni sustavi. Mi smo već rekli da naše povjerenje jest utemeljeno na bitnim sastojcima obećanja. Mi nismo samo u novinama pročitali što će se dogoditi u poreznom e, smislu. Parlament je konkretno radio na prijedlozima i mislim pritom na prijedloge koji su konkretni, koji su već predloženi u prethodnom sazivu. Mi ćemo te prijedloge povjeriti odboru Ekon Europskog parlamenta to je način na koji se mi moramo boriti protiv izbjegavanja i neplaćanja poreza. To je jedini način na koji mi možemo omogućiti Europskoj komisiji da dalje kvalitetno radi e, za interes naših građana. Hvala. Gospodin Legutko u ime ECR-a. Izvolite. Hvala lijepa. Ja neću govoriti o osobnom grijehu ili o e, kvalitetama onih koji su predmetom ovog prijedloga, niti ću govoriti o namjerama, zato što me namjere ne zanimaju. Ono o čemu mi ovdje govorimo jeste Junkerov problem. Postoji Junkerov problem. Predsjedniče Juncker, Priznajmo si, niste baš dobro počeli. Osim toga, nisam u potpunosti zadovoljan onime što ste rekli prošli puta, a nisam niti u potpunosti uvjeren u ono što ste rekli danas. Oprostite, ali nisam imao osjećaj da vas uopće muči savjest. E, to je vrlo rijetko kod političara, ali nekad je moguće. Međutim, usprko svemu tome jedna stvar mora biti jasna. Mi trebamo, mi zaista trebamo potpune informacije o posebnim e, poreznim aranžmanima i znati njihove moguće posljedice. Kad kažem mi, mislim mi, europski narodi, narodi Europe protiv kojih su ti aranžmani usmjereni. Kao i prema našim zemljama koje su možda izgubile nekoliko milijardi eura zbog neetične dosjetljivosti e, vođa, političkih vođa u Luksemburgu. I to je ono što imam na umu. Kada kažem mi, mislim i na nas, zastupnike u Europskom parlamentu kojim smo većinski relativno nedavno glasovali za vas i poduprli vas. Međutim, ali to je dobra stvar i za vas, predsjedniče Juncker, jer to trebate. Neovisno o tome što ćete učiniti kao predsjednik predsjednik komisije, sjena ovoga skandala će vas pratiti i e, nužno će se vezivati uz vaše ime, sve dok se stvar jednom zauvijek ne riješi. A tko bi trebao obaviti istragu u ovom pitanju? Naravno, luksemburške vlasti, ali prvenstveno međunarodna neovisna tijela kao što je OECD. No moram reći da se osjećam pomalo nelagodno u odnosu na Europsku komisiju s vama gospodine predsjedniče Juncker na čelu kao istražiteljima. Ne znam što drugi misle, ali ja osobno sam jako sklon memo judex in causa sua, starom rimskom načelu. Nitko ne može biti sam sebi sudac. Stoga, ja vjerujem da je to staro rimsko načelo sveto, da ga ne možemo kršiti osim ako se ne želimo izvrgnuti ruglu. Mislim da je u potpunosti neprihvatljivo da se koristi ova prilika e, da se e, dalje gura plan poreznog e, usklađivanja, ne sada, ako uopće, ne pod ovim izgovorom ne u situaciji u kojoj je Europska unija sada, a posebice ne s komisijom pod vašim vodstvom. Hvala. U ime kluba liberala predsjednik gospodin Verhofstadt, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, osobno smatram da ne smijemo previše trošiti riječi na ovaj prijedlog. Zašto? Zato što mislim da svatko osjeća, pa čak i glasnogovornik ECR-a, da to nije ništa osim jedne male igrice koju igraju dva kluba zastupnika, e FDD gospodina Faraža i um, one gospođe Le Pen. Razumijem tu igru, to je uobičajena igra u svijetu politike i temelji se na onome što ja zovem izokrenutom logikom. Izokrenuta je logika ovoga prijedloga jer ono što oni žele jest da mi već sada donesemo odluku i presudu u slučaju Lux Leaks i prije rasprave u ovome parlamentu sada iznijeti ovakav prijedlog u trenutku kada od komisije tražimo da istraži to pitanje jednostavno je neozbiljan i to sada gdje se zapravo nalazimo neposredno pred uspostavljanjem parlamentarnog odbora nije li to potpuno nelogično da se krene s prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja komisije prije nego što smo uopće krenuli s istragom? Za mene, gospodine predsjedniče, moram reći, jedina zanimljiva stvar u ovom prijedlogu nije sam njegov sadržaj, već je to činjenica da konačno gospodin Farage i gospođa Le Pen izražavaju e, i iznose na otvoreno svoj skriveni odnos to je ono što je najvažnija stvar vezano uz ovaj prijedlog. Skriveni odnos koji među njima postoji. Oni naime slijede istu populističku strategiju. E, gospodin Farage je upravo to spominjao svojim e, biračima u Ujedinjenoj kraljevini. Činjenica da je UKIP strašna, ksenofobna, rasistička, čekajte, čekajte, nisam još završio, islamofobska stranka. I to nisu moje riječi. To su dakle riječi koje nisu moje, već su to riječi utemeljitelja e, Alana Sketa, dakle utemeljitelja Ukipa. Dakle, prema mojem mišljenju, vaš klub zastupnika, kažem to je gospodinu Zaniju, zapravo uopće E, ne želi znati rješavanje i riješiti probleme međunarodnog izbjegavanja plaćanja poreza. Gospodin Zani upire prstom u nas. Gospodine Zani, počistite pred svojim vratima, jer veliki specijalist ovakvog ponašanja je upravo gospodin Farage. On je taj koji ima na Isle of Manu izmještene porezne aranžmane. Počistite prve pred svojim vratima. I zapravo bih trebao reći istu stvar gospođi Le Pen, jer za nekoliko minuta preplavit će nas bujica riječi gospođa Le Pen, a ona je zapravo ta koja posuđuje novac od ruskih banaka da bi financirala svoje političko djelovanje, a nitko je o tome ne pita. Dakle, gospodin Weber je već ukazao na to, ali mislim da zaista treba istagnuti dvije stvari. Vi, gospođa Le Pen i vi, gospodine Faraš, ste protiv Europe i nećemo na taj način zapravo e, dobiti više e, europskog jedinstva. Moj prijedlog je vratimo se na posao i glasujemo protiv ovog glupog prijedloga. Izvolite. Mislite da ovaj sramotni govor osnažava vjerodostojnost ovoga parlamenta ili ne? Sada dajem riječ gospođi Cimer koja je predsjednica Ujedinjene ljevice. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine Juncker, i dalje vrijedi naša kritika koja je upućena vama. E, to je kritika koju smo iznijeli već e, tijekom prvog saslušanja kada ste govorili pred našim klubom. Mi smo već tada rekli da smatramo problematičnim e, ovaj prigovor s obzirom na to da je Luksemburg porezna oaza u kojoj je dolazilo do poreznih utaja a vi stupate na dužnost i cilj je zatvoriti te e, pravne praznine i uspostaviti ravnopravno što se tiče oporezivanja. E, objavljeni su dokumenti koji se odnose na poduzeća koja su surađivala sa tvrtkom PricewaterhouseCoopers. Oni su bili njihovi savjetnici i njihovi revizori. Radi se o 340 poduzeća. E, za ta poduzeća postojalo je 548 prethodnih poreznih aranžmana u Luksemburgu i mi smo odmah tada rekli da moramo pokrenuti raspravu u Europskom parlamentu prema kojoj će biti potpuno jasno da moramo ostvariti veću razinu solidarnosti i osigurati financiranje solidarnih integracija u Europi kako bismo osigurali vjerodostojnost koja mora biti u prvom planu. I pitali smo vas za vaše mišljenje. U ime našeg kluba ja mogu reći da nas je razočaralo vaše izlaganje prije deset dana u Briselu. Očekivali smo jasnija stajališta, e, jasnije riječi. Očekivali smo da ćete shvatiti da se ne radi o kritici vas kao osobe, radi se o kritici jednog e, sustava koji u međuvremenu nosi vaše ime, e, sustav Juncker, to je onaj problem o kojem se ovdje radi. Ne radi se o vama. E, radi se o tome i vi ste to spomenuli u sporednoj rečenici 22 države članice Europske unije i same prakticiraju takav sustav u različitim oblicima. Vi ste imali određenu ulogu. A ono o čemu se ovdje radi, ukoliko želimo osigurati vjerodostojnost, to je potpuno preuzimanje odgovornosti. Vi ste pokušali objasniti da e, vi kao predsjednik komisije ne govorite u ime Luksemburga e, i ne možete biti odgovorni za Luksemburg. E, međutim, to ne možemo prihvatiti. Mi smo dobno također podnijeli prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. Nažalost, nismo uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa. Mi smo od samog početka jasno rekli da ne želimo glasove e, krajnje desnice, e, desnih populista. Mi želimo drugačiju Europu E, I tu bih sada nešto rekla o autorima prijedloga. E, vi ste e, nas pozvali da zajedno s vama mijenjamo Europsku uniju. Međutim, niste rekli u kom smjeru trebaju ići te promjene, a smatram da je to ono što je presudno. U tome se razlikuje naš prijedlog od onoga što žele neki od vas. A onaj tko podrži prijedlog gospodina Faraža i gospođe Le ne može se onda čuditi onome što će se dogoditi. Morate reći da želite promjene koje idu u smjeru solidarne zajednice, međutim potrebno je onda donijeti odluku o tome s kim e, želite to raditi, čiji prijedlog želite podržati. Ono što mi želimo, a moram reći da smo kao zeleni razočarani postupkom socijaldemokrata. Prije deset dana niste iskoristili priliku da zajedno s nama raspravljate o ovoj temi i to javno. E, koja je to drugačija Europa koju želimo ostvariti što se tiče sustava oporezivanja? To je bila šansa. Sada imamo mogućnost barem osnovati ...izdražni odbor. To je više od e, posebnog odbora. I e, stoga vas pozivam sve, ako želimo ostvariti promjene, ako želimo stati na kraj dosadašnjoj praksi, e, molim da podržite osnivanje ovog istražnog odbora. Hvala. Izvolite. Gospodine predsjedniče, u ovom domu upravo smo imali e, prilike čuti jednu od najozbiljnijih optužbi ikad iznesene protiv e, bilo koga. 24 zastupnika u parlamentu nazvani su rasistima. Ne mogu zamisliti da se ovdje može izreći nešto ozbiljnije. To izravno krši pravilo 11. koje kaže da zastupnici ovoga parlamenta trebaju tretirati jedni druge sa poštovanjem e, i u skladu sa sličnim načelima. Kada dođe do kršenja toga pravila, gospodine predsjedniče, e, prema pravilima 165 i 166 trebate pozvati uvažene zastupnike na red. Vi to niste učinili. Zašto to niste učinili? Hvala lijepa. E, ne čudi me da se posebno bavite ovim pravilima. Izjave gospodina Feahofštata predstavljale su citat e, osnivača Ukipa, a odnosio se na sam opis Jukipa e, i nisam čuo da je e, spomenut poimence gospodin Faraž iz toga ne mogu intervenirati. U ovom domu dopušteno je citirati ono što je iznio osnivač vaše stranke. Gospođa Harms ima riječ u ime zelenih. Izvolite, gospođo Harms. Gospodine e, predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine Juncker, poštovani članovi komisije. E, smatram da je cijela ova rasprava pod nazivom LuxLeaks su više ozbiljna e, ovdje na desnoj strani sjede oni koji su podnijeli prijedlog. Sjećam se e, da su se svojedobno vodile rasprave i sa predstavnicima pokreta e, pet zvijezdica, ali ostavimo to po strani. Ja doista smatram da se nalazimo u teškoj situaciji što se tiče europskih institucija. E, s obzirom na to da E, su informacije o poreznom sustavu u Luksemburgu objavljene upravo u trenutku kada želimo ostvariti veću razinu solidarnosti i ravnopravniju poreznu politiku. Ono što ovaj skandal LuxLeaks obilježava e, je posebna nelagoda e, što se tiče funkcioniranja institucija Europske unije još jednom dolazi do izražaja da nije glavno načelo solidarnost, nego da postoje brojni pokušaj pojedinaca i nekih država da ostvare bolji položaj za sebe u odnosu na druge. Ponovno je došlo do izražaja upravo to i to je ono što mnogi percipiraju e, s obzirom na situaciju u mnogim zemljama gdje postoje programi štednje gdje postoji kritika da država više ne funkcionira, a mali ljudi moraju plaćati e, sve veće poreze. I zato smatram da kada raspravljamo o tome što pripada državama u smislu poreznih prihoda, E, kako bi mogle osigurati dobro e, funkcioniranje. To je rasprava koju moramo voditi, čak i ako gospodin Cani smatra e, da sam ja sada prešla sa svojim klubom u one koji zastupaju veliki kapital, to nije točno. Ono što mi želimo je da se situacija u potpunosti razjasni. Osim toga, ne želimo sada funkcionirati ritualno politički i e, tražiti e, glavu Jean-Claude Junckera na pladnju. Ne. Mi smatramo da Jean-Claude Juncker upravo zato što ga Europa gleda, sve su oči uperene u njega sa puno očekivanja. Zato Smatramo da Jean-Claude Juncker predstavlja osobu koja sa svojim timom može u Luksemburgu, ali i u drugim zemljama, Nizozemskoj, e, svim drugim zemljama, e, uz podršku e, šefova država i ministara financija može riješiti ovu situaciju jer je stvari potrebno pojasniti. Već sada je potrebno pripremiti e, sve ono što će iz toga proizaći. E, vječna rasprava o jedinstvenoj poreznoj osnovici za oporezivanje poduzeća, e, to je nešto što konačno mora doći svom kraju. A što se tiče Junkera, to je pitanje biti ili ne biti. Ili ćete vi to uspjeti ostvariti i sve razjasniti. Znam da to ne možete sami, ali ili ćete to uspjeti sa svojim europskim duhom e, koji želite primijeniti na drugačiji način od svog prethodnika ili ćete to uspjeti razjasniti a naravno uz podršku svih članova komisije jer radi se o dobroj kvalitetnoj suradnji svih povjerenika jer se upravo radi o tome da morate ponovno zadobiti povjerenje građana Europe. Zahvaljujem na pozornosti. E, zastupnik Kabel se javio sa pitanjem o poslovniku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nadovezao bih se na ono o čemu je govorio e, e, kolega. Očito je da je o tome govorio gospodin Verhofstadt i molim vas da razmotrite ta pravila. Postojale su jasne sugestije. Možda bi gospodin Verhofstadt želio postaviti e, dodatno pitanje e, i možda e, je to pitanje u, bi moglo biti usmjereno protiv islama u ovom slučaju. Zahvaljujem. Sada prelazimo na E gospodin Wolf ima riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine Juncker, ovo je jedan ružan porezni skandal koji neće samo nestati. Mrlja je na vama i tako dugo dok budete sjedili na toj stolici e, stolici na tom mjestu, ta će se mrlja sve više širiti, širiti i prelaziti na one koji sjede uz vas. Danas ste rekli da niste prijatelj velikog kapitala, ali vi ste bili vođa Luksemburga i vi ste omogućili 240 multinacionalnih kompanija da uđu u vrlo agresivan e, način izbjegavanja plaćanja poreza. Ako to ne znači biti prijatelj, pitam se kako bi onda izgledali neprijatelji. Tijekom izbora rekli ste da želite biti solidarni sa europskim narodima. Da, sa europskim narodima u štednji, visokoj razini nezaposlenosti, siromaštvu koje hara Europom poput kuge. Ali usprkos tim vašim izjavama niste se uspjeli pobrinuti da narod e, Luksemburga e, se okoristi e, vašim stavom. Ne vidim Njemačku, Veliku Britaniju, Italiju ili neku drugu zemlju da ima 240 multinacionalki koje plaćaju samo 1% poreza. Govorili ste o promjeni ponašanja, ali jedino ponašanje koje se zaista treba promijenuti je vaše od drugih u ovome domu tražite e, da vas ne napadaju kažete da vas napadamo samo zato što vas pitamo gdje je bila vaša solidarnost kada ste grčku podvrgli trojki e, tražili da uštedi milijarde eura dok su istovremeno milijarde eura prolazile kroz bagane luksemburga gdje je tu solidarnost sa 55% visokom nezaposlenošću grčke koju luksemburg nema gdje je bila vaša solidarnost kad ste e, stajali pred ovim domom i tvrdili da su sve to aktivnosti koje su počinjene u ime Europe. Kada pogledate sebe, a sada govorim zastupnicama, jeste li vi moralni čuvari? Kad pogledate sebe, hoćete li se vidjeti kao nekoga tko glasuje za vaše kako bi ostali na željenim pozicijama ili ćete vidjeti sebe kako kažete da s vremena na vrijeme se morate riješiti onih koji jednostavno ne zastupaju europske ideale e, u koje vi, kako tvrdite, vjerujete? Das Wort hat jetzt die A sada dajem riječ zastupnici gospođi eh, Gospodine Pitela, vi ste nevjerojatni. Zaboravili ste u svojoj apokaliptičnoj viziji eh, vezano uz prijedlog za eventualno izglasavanje nepovjerenja komisiju eh, najezdu skakavaca i kišu žaba. Imam, eh, međutim, niste zaboravili ništa kada je krenula eh, navala uvreda i objeda imate vrlo kako na francuskom kažemo bogat vokabular kojim ste obilježili svoje izlaganje Imamo e, među svom dokumentacijom još jedan dokaz koji pokazuje da e, Luksemburg zapravo organizira ogromnu utaju poreza na europskoj razini. Više od 300 multinacionalnih kompanija dobili su ogromne povlastice, porezne povlastice, a isto tako uz pomoć različitih financijskih instrumenata ogromna sredstva povučena su u Luksemburg. E, to je sasvim jasno nešto što je naškodilo općenito o poreznom sustavu zemalja u Europi, isto tako i Francuskoj. Naime, u drugim zemljama građani trebaju platiti više poreza kako bi se kompenzirali ovi gubici do kojih dolazi zahvaljujući povlaštenim aranžmanima u Luksemburgu. Luksemburg zapravo e, koristi tehnike koje se temelje na umjetnoj lokalizaciji, na registriranju nepostojećih patenata, e, na tome da se najbogatijim multinacionalnim kompanijama zapravo e, omogućuje da ne plaćaju niti jedan posto poreza u zemljama u kojima je najviše proizvode omogućilo im se da sredstva umjetno prebacuju u Luksemburg iz Francuske i iz drugih zemalja. PDV e, koji je naplaćen u Luksemburgu zapravo je pogrešno naplaćen i trebao bi se vratiti u zemlju potrošača. Vi u Luksemburgu dali ste zapravo slobodne ruke multinacionalnim kompanijama. Vi u Luksemburgu na taj način omogućili ste vrlo visoki e, standard života svojim građanima, uključujući čitav niz odvjetnika i ostalih e, uvaženih zanimanja, a istovremeno ste se osiromašili nadmašili ostatak Europe. Svako jutro podsjeća nas se na naše E, obveze financijske obveze a svako poslijepodne e, nama poštenim radnicima prazne se džepovi a na uštrb e, poštenog građanina a u korist luksemburga. gospodine juncker vi ste u potpunosti odgovorni za uspostavljanje ovakve ogromne porezne utaje na europskoj razini apsolutno ništa nemate na raspolaganju što bi vam omogućilo da se iskreno borite protiv ovoga. ništa ne možete učiniti da biste vratili svoju vjerodostojnost to je jednako vjerodostojno kao da Al Caponea imenujemo e, predsjednikom odbora za etiku i poštenje. E, ovo, ova skandalozna porezna utaja zapravo je pravi razlog zbog kojeg treba izglasati na povjerenje komisiji. gospodine Juncker, vi ste odgovorni, vi ste zapravo najbolji primjer čudovišta u koje se pretvorila Europska unija. U zemljama postoje stranke koje vas podržavaju kao i u francuskoj e, ali vi ste zapravo simbol europe koja je postala crvljiva i koja oduzima najsiromašnijima a u korist profita onih najsnažnijih izvolite gospodine juncker imate riječ Gospodine predsjedniče, moram priznati da sam u velikom iskušenju da dam odgovor samo gospođi eh, Le Pen, koja svaki puta kada mi se obrati, mi se obraća na jedan toliko nježan način i obasipa me komplimentima u ovoj dvorani. Međutim, usprkos eh, tom iskušenju odgovorit ću na nekoliko elemenata iz rasprave koja je bila vrlo živa. E, obratit ću se prvo gospođi Cimer. E, vi kao i druge kolege spomenuli ste da se sada cijeli ovaj sustav naziva mojim imenom i e, da zapravo odražava sustav oporezivanja koji ne funkcionira. Molio bih eh, da taj sustav ne nazivate mojim imenom. To nije sustav eh, koji sam ja uspostavio. Eh, to je nešto što proizlazi iz sustava u pojedinim državama članicama. Rekao sam pred vama i ponovio da Europska komisija kojom imam čast eh, predsjedati namjerava učiniti sve što je u njezinoj moći da se bori protiv utaje poreza i protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Prije nepunih 15 dana istaknuo sam koji su instrumenti koje želimo koristiti kako bismo se pobrinuli da ovakvi nesrazmjeri u politici oporezivanja više nikada ne zažive. Rekao sam da je to moralno i etičko pitanje. Zatražio sam od gospodina Moskovikija da pripremi jednu direktivu koja će omogućiti da mi od 28 država članica uspostavimo automatsku razmjenu informacija vezano uz prethodne porezne aranžmane. Dobro sam shvatio da svi klubovi zastupnika zapravo podupiru takve korake nisam čuo niti jedan jedini glas koji je bio protiv i koji je rekao da tako nešto ne treba učiniti. Želim vjerovati da u vašim zemljama, u vašim strankama, u vašim nacionalnim parlamentima vi zaista činite sve što je u vašoj moći kako biste se pobrinuli da 28 država članica prati komisiju na tom putu. Računam na vas. E, jednostavno nije dovoljno da neprestano šaljem nekakve patetične pozive na djelovanje. Radi se o tome da u svakoj zemlji treba postojati konsensus e, vezano uz razmjenu, automatsku razmjenu informacija o prethodnim poreznim aranžmanima. u Brisbaneu u Australiji sam rekao da kada sam predložio tako nešto kao globalno pravilo da je entuzijazam drugih političkih vođa bio najblaže rečeno suzdržan. A mislim da se mi moramo pobrinuti da postoji konsenzus oko te ideje među nama. Dobro sam shvatio da svi klubovi zastupnika, svi oni koji su u ovome domu, kada sam pitao talijansko predsjedništvo hoće li me slijediti u uspostavljanju jedne porezne skupine na razini vijeća ministara i država članica koji bi e, bdio nad minucioznom provedbom odluka koja koje su donesene u području tržišnog natjecanja e, od 1997. godine do danas. Međutim, to je odbijeno. Međutim, konstatiram da su sve države članice danas zato da se uspostavi odbor koji će biti na istoj razini kao e, odbor za gospodarska pitanja i koji će se baviti provedbom propisa koji se tiču porezne politike. I to je nešto što će se među ostalim naći na dnevnom redu vijeća ministara Europske unije kada se bude govorilo o uspostavljanju takvog sustava ovo što ja zapravo iznosim nije nikakav pledoaje protiv poreznog natjecanja. Porezno natjecanje sada postoji, ali nije zdravo zato što postoji nelojalna praksa protiv koje se komisija koju imam čast predsjedati namjerava boriti svim snagama. Molim vas da ne sumnjate u moje riječi, govorim pred Europskim parlamentom. Govorim pred Europskim parlamentom i obvezujem se u ime komisije da ću učiniti ono što se smatra jednim od temeljnih elemenata programa koji sam među ostalim izložio pred vama i to je jedan od temelja programa temeljem kojeg sam izabran razumijem e, da E, i računam s time da svi povjerenici trebaju zaista pristati uz taj program i računam s time da će se svi povjerenici osobno pobrinuti da se program komisije temeljem kojeg je komisija izabrana zaista provodi do posljednje točke to je angažman koji sam preuzeo na sebe. Ja sam se predstavio Europskom parlamentu i izabran sam temeljem programa. Programa koji uključuje investicije od 300 milijardi eura. O tome smo govorili u utorak ujutro. Izabran sam e, temeljem nekih temeljnih načela koji predstavljaju osnovu funkcioniranja europske demokracije. Izabran sam zbog e, poreznih propisa koje namjeravam donijeti, odnosno za koje želim da stupe na snagu. Bio sam e, i e, ministar financija i premijer i tako dalje, ali ja vjerujem da me sada drugi ministri financija, drugi premijeri, svi zastupnici u tome podupiru. Molim vas da me ne vrijeđate. Ja sam osoba koju se može povrijediti i uvrijediti. Postoje ovdje neki kod kojih to nije moguće. Mene se još uvijek može povrijediti. Ja ću učiniti ono što sam e, obećao u svakom slučaju. Hvala. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će biti u četvrtak u podne u 12 sati. Zahvaljujem. Nastavljamo sada sa našim dnevnim redom. Hvala